E, glasat će se sutra u 12 sati. Dolazimo do sljedeće točke dnevnog e, reda. E, Europski uhedbeni nalog i Europski istražni nalog. Dati ću sada izvjestiteljima riječ. Počet ćemo s gospodinom Melo. Hvala predsjedniče, e, povjerenice, kolege. Usvajanje ove direktive će biti loša vijest za kriminalce i važan instrument za istraživanje e, kaznenih djela u zajedničkom području. Schengen je bio ključan u izgradnji Europe a sloboda kretanja ljudi i roba i novca e, vodi i do kaznenih dijela s lakoćom koja nije bila moguća ranije. E, s vremenom to će nam dozvoliti da rješavamo e, kaznena dijela prekogranično kaznena dijela poput trgovine drogom, korupcija, umorstva sva ta kaznena djela koja su se vrše prekogranično recimo e, Velika Britanija i Portugal će se koristiti e, ovim, e, ovom direktivom jer on, nestajak male djevojčice bi se mnogo brže rješavalo da je to postojalo prije, pa bi to Velika Britanija i Portugal mogli brže riješiti. Europski istražni nalog e, trebaju potvrditi sudbene vlaste e, zemlje koja izdaje nalog, a e, izvršavaju se u drugim zemljama. Postoje specifične mjere za dobivanje dokaza to će e, biti potvrđeno, podvrgnuto uzajamnom priznavanju. E, imamo i pitanje svjedoka, DNK uzorci, informacije o računima, bankovnim transakcijama i tako dalje. Sve te mjere i te informacije će biti dostupne u državama članicama. To je razlog Nadalje imamo i pravo na legitimnu obranu. To je važno u državama gdje vlada gdje imamo vladavinu prava. To će se e, poštivati, e, svi će e, uživati to u pravo i moći će se žaliti. E, također ćemo smanjiti birokraciju. To će e, ojačiti načelo uzajemnog priznavanja. Imat ćemo bolje e, veze i umrežavanje onih koji istražuju kaznena djela u državama članicama. U parlamentu imamo konsenzuzu, imali smo vrlo duge pregovore koji su bili vrlo složeni ali e, rezultat je zadovoljavajuć i ja sam osobno s njime vrlo zadovoljna. Stoga, gospodine e, predsjedniče, u uvodnoj izjavi bih e, otvoreno zahvalio on predsjedništvima od irskog, danskog, slovenskog, grčkog kao i svim izvjestiteljama u sjeni Sarah Landford, eh, Weisenberger, eh, gospodin Kirk, gospodin De Jong i svi oni koji su pružili pomoć, eh, gospodin pa, Pascal iz pravne pomoći. Hvala. Hvala predsjedniče. Usvajanje mog izvještaja o europskom uhidbenom nalogu će biti važan doprinos e, europskom pravosuđu. Kao gospodin Melo bi zahvalila izvjestiteljima u Sjeni koji su vrlo dobro surađivali. Imali smo vrlo dobar konsensus e, što se tiče e, europskog uhidbenog nalog. Sve politički klubovi koji su sudjelovali su podržali izvještaj. Također su nam pomogli Europska e, jedinica za dodanu vrijednost. E, e, svima zahvaljujem na pomoći. Uhidbeni nalog je vrlo važan za rješavanje prekograničnog kriminala koji raste ja sam ga podržala prije 12 godina i to nastavljam. Svake godine e, e, stotine kriminalaca izbjegavaju e, suđenje. Oni se kreću mnogo brže nego što ih mogu slijediti agencije. Pravosuđe koje se odgađa je pravosuđe koje se odbija vrlo je dobra e, i e, neke ideje su bile vrlo dobre, ali nismo imali zaštitnih mehanizama, mehanizama dobrih mehanizama za provođenje. Prema tome e, prakse, kaznene prakse su se moraju poboljšati i to na osnovi europskog uhidbenog naloga E, imali smo neke jednostrane reforme u nekim državama članicama, ad hoc i nekoordinirane akcije nisu dobre za prekograničnu policijsku suradnju kako bi sudovi, e, tužitelji i tako dalje mogli e, jasno znati koje su njihove ovlasti. Europski uhidbeni nalog će osigurati poštivanje temeljnih prava i pospješiti kasnene postupke. E, komisija sada treba dati zakonodavna rješenja unutar godine dana koji će odgovarati našim zahtjevima. Ako budem ponovno izabran, e, tražit ću da se to što prije napravi E, sve što radimo ovdje e, stavlja e, pritisak na u provođenje europskog uhidbenog naloga moramo uvijek vidjeti zapravo da, također da li su mjere proporcionalne a također trebamo zaštititi ljudska prava Također smo predložili e, proceduru konzultacija kako bi sudovi u državama članicama mogli razmijeniti e, e, informacije kako ne bi došlo do zloporabe i kako se ne bi izdala naša osnovna svrha, to jest progon kriminalaca pojedinci ne smiju e, biti dugo u pritvoru dok se priprema e, optužnica. Mora se prikupiti e, dokazi i tu treba pomoći istražni nalog. Ja ću pokriti sve druge točke u sažetku, ali očekujem e, pozitivnu reakciju potpredsjednice Reding. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, gospođo potpredsjednice Reding, predsjedniče, e, u prvom redu izvještaj Melo. Komisija je pozdravila sporazum između parlamenta i vijeća o inicijativi država članica koja uvodi e, europski istražni nalog. Ova direktiva može biti dobar instrument za e, suzbijanje prekograničnog e, kriminala i dovođenje kriminalaca pred lice pravde ako se dobro koristi. Ova direktiva zamjenjuje e, konvenciju o uzajemnoj pravnoj pomoći i e, e, okvirnu odluku o nalogu koja je donesena 2008. i e, primijenjena samo u dvije države članice. Mislim, komisija smatra da će situacija sada biti drugačija. Poziva država članice da e, provede direktivu što brže kako to ne bi ostalo mrtvo slovo na papiru. E, nedavno je komisija objavila izvještaj o provedbi E, e, e, direktiva na i zakona na o pritvoru to je pred zatvorska i to treba pojačati uzajamno povjerenje koje je važno da bismo imali zajedničko kazneno područje u Europi. Pola država članica još nije transponirala okvirnu e, odluku u svoje domaće pravo. Ako imamo područje slobode i pravosuđa e, za Europsku uniju, može se provesti samo ako se instrumenti o kojima su se države članice stvarno i provode. Zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Melovu i e, izvjestiteljima u sjeni za vrlo dobar e, rad. Ko, komisija pozdravlja rad na uravnotežavanju mjera, a naročito e, naglašavanju zaštite temeljnih prava to je vrlo korisno i ukazuje na važnost Europskog parlamenta u proceduri suodlučivanja. E, izvješće gospodin Sare Letvrt u nedavnoj raspravi u ovom domu e, i drugdje sam uvijek branila e, pravo građana Europske unije na slobodu kretanja unutar Unije. Ali sloboda krenja, kretanja ne znači da kriminalci mogu izbjeći pravdi jer se e, presele u neku drugu državu. 2004. smo već imali nalog koji je bio e, vrlo efikasan u praćenju osumnječenih iz e, jedne države u drugu i osumnječevni i e, optuženi kriminalci se ne, ne smiju sakrivati u drugim državama. Imamo e, krijumčare drogom e, i druge kriminalce koji su vraćeni u recimo u Britaniju i Španjolsku i Španjolske što prije nije bilo moguće prije nego što je postojao uhidbeni nalog mnogi osumnjičeni teroristi su također privedeni pravdi u zemlju u kojoj su traženi. Europski uhidbeni nalog je vrlo vrijedan e, instrument kaznenog prava. To ne znači da je on savršen. Ne znači da ne možemo imati e, poboljšanja. Komisija je rekla e, dvije, E, izvještaj o implementaciji iz 2011. Komisija je rekla da ima prostora za poboljšanje. Mm, e, recimo e, za prekržaj koji nisu jako ozbiljni u ovom kontekstu zahvaljujem gospođi Latford i Libeu za rad koji su izvršili i za stručnost koju su unijeli u izvještaj. Mi ćemo pažljivo pratiti sve što se e, spominje u izvještaju. E, nastojat ćemo e, poboljšati e, sustav europskog uhidbenog naloga. Već se bavimo nekim problemima kao na primjer što se tiče temeljnih prava Komisija radi na e, jačanju prava branjenika kao i na e, pravu e, o informaciji o pravima, o pravu na odvjetnika. To su minimalni standardi u Europskoj uniji. Samo žalim što neke države članice ne žele E, sudjelovati u ovim minimalnim pravima u Europskoj uniji jer ova prava su protuteža drugom e, instrumentu to jest uhidbenom nalogu e, osobe koje su uhićene po tom nalogu će imati pravo na odvjetnika na branitelja i ako ne primjenete ta prava E, onda će ti ljudi biti prikraćeni. E, stoga žalim što neke države članice e, ne žele poštivati ta temeljna prava. Europski parlament je bila pokretačka snaga u obrani ljudskih prava i stoga zahvaljujem parlamentu. Također pozdravljam početak rada na nedavnom prijedlogu komisije e, pravna pomoć, prezumcija nevinosti, zaštita djece i e, vulnerabilnih ranjivih osoba. To će također biti dobar dodatak e, uhidbenom nalogu nadam se da će se svi ti instrumenti i primjenjivati u državama članicama i da će zatvoriti one rupe koje još uvijek postoje u primjeni e, raznih instrumenata. Europski uhidbeni nalog je postavljen u širi kontekst e, instrumenta za uzajemno priznavanje to je okvirna odluka o uzajemnom priznavanju odluku i e, supervizija naloga za uhićenje. E, imamo e, izvještaj o implementaciji što vidi se da neke države članice to nisu prenijele u domaće pravo. Odluka da se ponovno Eh, otvori ova rasprava o uhidbenom nalogu. Neki su rekli da je to preuranjeno jer eh, uhidbeni nalog još nije dobio eh, se iskoristio pravo uzajamnog priznavanja. Kada se ovaj instrument primjeni u državama članicama, to će biti u prosincu ove godine, mi ćemo raditi na potpunoj implementaciji. To su instrumenti e, kao um, um, e, nalog za e, nad, evropski nalog za nadzor. Također imamo fond za osposobljavanje za europski uhidbeni nalog. E, pozdravljamo taj projekt i nastavit ćemo te napore. Također dijelimo fokus na e, e, naglašavanje važnosti pouzdanih podataka Prema tome, e, poštovani zastupnici, e, vaš će se rad pretočiti u naše direktive. direktive. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. I dolazimo do sljedećeg govor. Anquelio Carlos ima riječ. E, Dobro, dragi predsjedniče, gospođo Reding, uvaženi zastupnici, Sad govorim u ime Pučana, u svoje osobno ime i e, kolegici Gal koja je morala otići iz Strasbura. Nećemo ostvariti demokraciju tako što ćemo definirati što je vladavina prava, prava ili ako govorimo o pravosuđu, ako nemamo, prav, ako nemamo pravosuđe koje je pošteno, učinkovito i nepristrano te djeluje u razumnim rokovima. Europski uhidbeni nalog i europski istražni nalog su važni koraci prema stvarenju tog cilja. Borba protiv međunarodnog kriminala, da bi ona bila učinkovita, trebaju nam bolji instrumenti. Ti će nam instrumenti pomoći u borbi protiv međunarodnog kriminala i osigurati da nam kriminalci ne pobjegnu, ne pobjegnu pravdi. E, europski uhidbeni nalog će ubrzati e, postupke predaje između zemalja članica i to je zapravo kamen temeljac u e, kaznenim pitanjima. Bilo je jako puno kritika, to, to nam je jasno i još je jako puno izazova pred tome zbog nepotpunog sustava, kaznenog sustava u Europskoj uniji. Veliki su jazovi u zakonodavstvu i sve je to utjecalo na i zapravo dovelo do, do nedosljednih praksi u zemljama članicama i do kršenja temeljnih prava. To je se stvorilo pravnu nesigurnost i ugrozilo uzajamno povjerenje. Provjera načela proporcionalnosti ili nepoštivanja mm, temeljnih prava to je također mm, bilo nedosljedno u e, provedbi zakonodavstva. E, htio bih čestitati gospođi Latford na njezinom izvještaju i na definaciji minimalnih standarda postupkovnih prava koji će omogućiti bolju ravnotežu u Europskoj uniji u području kaznenog prava. E, čestitam gospođi Latford zato što je ona uvijek bila vođa u borbi protiv ljudskih prava. Nadam se da će i dalje biti e, takav primjer i u svojoj zemlji Isto tako bih htio čestitati e, gospodinu Melu, izvjestitelju o europskom istražnom nalogu. Mislim da je odradio sajan posao. E, uspjeli smo postići sporazum u prvom čitanju i nemojmo zaboraviti da je cijeli ovaj dosije bio vrlo kompliciran od samog početka. Europski istražni nalog će e, okupiti dakle sve istražne mjere koje okupljaju dokaze i postupno će se usvajati paket o postupovnim mjerama i drago mi je da imamo sada ovaj popis, dakle temeljna prava, proporcionalnost. Sve je to važno kako bi se prikupili e, dokazi među zemljama članicama i sve to na temelju uzajamnog povjerenja će nam pomoći da zamijenimo ovaj e, okvir koji je na snazi, a koji je za sada previše fragmentiran. I jedan od razloga zbog, toga, zbog kojeg ne funkcionira ovaj mehanizam je činjenica da samo dvije zemlje članice su ga provele. Nadam se da će sada situacija biti drugačija, da će biti bolje praćenje nepoštivanja i zapravo neprovedbe europske, europskog zakonodavstva. Hvala vam. E, Sipel. Hvala lijepa. Europski uhidbeni nalog e, osigura da osumnjičeni mogu biti izručeni i predani sudu vrlo brzo. To je dobro. Nažalost, u primjeni instrumenta postoje problemi. Primjer, e, pritvor od deset mjeseci tu imamo jednu 23 godišnju majku koja e, očekuje da bude izrečena ona je imala malo amfetamina za svoju vlastitu upotrebu. Ona je u pritvoru deset mjeseci otišla je u Veliku Britaniju i tamo je dobila posao, dobila je dijete, sina a onda je izdan uhidbeni nalog, e, dijete je dano u skrb, žena je izgubila posao nakon e, du, mnogo mjeseci, vlasti su odustale. E, taj slučaj pokazuje koliko problema možemo imati u primjeni europskog uhidbenog naloga. Povjerenje u vladavinu prava je potrebno. E, moramo imati e, e, pravilnu primjenu postupka. Moramo dakle reforma uhidbenog naloga je bila potrebna u svakom pojedinom slučaju ozbiljnost prekršaja i e, mogućnost e, drugih rješenja treba biti uzeta u obzir. Ako države mogu dati dokaze da su e, temeljna prava prekršena, onda može odbiti uhidbeni nalog a osoba koja treba biti izručena se može žaliti. Masivno korištenje uhidbenog naloga u malim prekršajima mora prestati. Moramo imati e, uravnotežen pristup, e, pravo na pravnu pomoć, e, informacije o pravima, sve to mora biti dio Europskog uhidbenog naloga. Naravno, još uvijek moguće greške. A to se odnosi i na nalog o istrazi mi smatramo da instrument Europskog uhidbenog naloga je dobar, ali se treba i reformirati. Stoga pozdravljamo e, inicijativu e, baronce Latford. I zadnje, e, države članice moraju isigurati da se pridržavaju vladavine prava. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je gospođa Sargentini. Hvala vam. I zeleni se slažu sa europskim uhidbenim nalogom i sa činjenicom da to može biti jedna od boljih alternativa u slučaju kada osoba ne mora biti osuđena jer naravno moramo imati minimalna sredstva prilikom istrage. Zeleni podržavaju ovaj tekst i sve ono što se odnosi e, na načelo proporcionalnosti te na izuzeća koja se odnose na temeljna prava u sudskom postupku. Jer u redu je imati povjerenje, no bolje je ipak kontrolirati. Možemo odbiti mandat e, Europskog uhidbenog naloga i mogućnost se može e, revidirati. Zato je vrlo važno uzeti u obzir e, i raspravljati ovo ovoj koja je, dovela jako puno, koja je donijela jako puno padnje europskim građanima koji su izračuni, izručeni iz jedne zemlje u drugu i zadržavani u e, groznim uvjetima. To sam htjela podcrtati i naglasiti to komisiji i vijeću i uvijek ponavljam Riječ je o e, sekundarnoj šteti. Dobro, recite to onda osobi osobi koja je izgubila svoj dom, svoj posao, svoje odnose zato što je bila u pritvoru. Sada nek nam povjerenica Reding sada nam gospođa Reding govori da se moraju provesti revizije i to dugoročne. To znači da zapravo se ne shvaća ozbiljnost ove situacije. Već deset godina imamo tu situaciju bez proporcionalnosti i bez uzimanja u obzir e, nehumane situacije u pojedinim zatvorima. Tako da e, vladavina prava mora svugdje funkcionirati na isti način, a to se za sada ne događa i zbog toga e, uzajamno povjerenje nije dobar temelj za suradnju u pravosuđu. Povjerenje je dobro, no kontrola je mnogo bolja opcija. Ja se u potpunosti slažem sa zastupnicom Ludford koja kaže da europski uhidbeni nalog i cijela ta procedura mora biti revidirana. Zato što činjenica da se možda neće pokazati jedan video i to se dogodilo. Dobro, onda zastupnice, to jest povjerenice Reding, nadam se da ćete moći e, za godinu dana odgovoriti na sve te situacije. Hvala vam. Gospodin Kirkhope. Povjerenice, predsjedniče, vjerujem da europski uhidbeni nalog, baš kao i europski istraženi, istražni nalog, imaju ogromnu vrijednost u borbi protiv kriminala i čestitam našim izvjestiteljima na njihovom radu. Moja je zemlja imala puno koristi od europskog uhidbenog naloga u, brogo, u mnogobrojnim okolnostima. u slučaju silovatelja, terorista, krijumčara drogom. Kada sam ja bio ministar, postupak izručenja je bio strašno težak bio uvjetovan političkim usmjeravanjima i to nije nešto o čemu se želim vratiti. Živimo u svijetu u kojem terorističke prijetnje nam vise nad glavom i u modernom svijetu u kojem je doista potrebna međunarodna suradnja i međunarodni način izručenja. No, uz to ide i načelo proporcionalnosti i načelo kontrole. I to je zapravo srž naše rasprave Europski uhidbeni nalog nije osmišljen kako bi ostavljao osobu da trune u zatvoru dok čeka suđenje. Dakle, željeli smo skratiti godine i godine ispitivanja i zapravo nije nikada uspostavljen kako bi se e, vodili kazneni postupci protiv sitnih kriminalaca. Ovdje govorimo o stvarima koje se ne možu tolerirati i dužnost je Europske komisije, Europskog parlamenta i vlada zemalja članica Europske unije da vrate povjerenje u pravosuđe. I ja i ostatak parlamenta će se boriti za najviše standarde vođenja kaznenog postupka i zaštita. No kriminalci se ne mogu skrivati u Europskoj uniji i bitan sastojak svake borbe protiv kriminala je dakle vjera u učinkoviti sustav. Dobro, hvala vam. Sada gospodin Vuljanić. Hvala predsjedniče

Čujemo mnogo o temeljnim pravima ovdje. Mislim, u Velikoj Britaniji imali smo dobre temeljna prava i da to davno prije nego što smo pristupili Europskoj uniji, e, to je pod s korpusom, e, i e, samo neke da navedem kao što je dokazivanje iznad sumnje i tako dalje. Međutim, sve to naravno preuzete u europski sustav, a Uhidbeni nalog sada je uveo niz slučajeva velike nepravde koje rastu, a sada imamo europski istražni nalog koji daje ovlasti stranim političkim snagama da od britanskih snaga traže da provode istrage od u njihovo ime, a onda još možemo za to i platiti. Koalicijska vlada ima mogućnost e, opt-outa iz ovih 135 mjera kaznenih e, E, kaznenih mjera, ali e, sada misli to e, učiniti za ovih stotinjak, znači zato što su ili zato retorični ili redundantni ili su ih zamijenile kasnije mjere. A ovih 35 za koje smo se odlučili uključiti, oni su najgori i najopasniji, uključujući i uhudbeni nalog, jer je sve to nepotrebno, jer već postoje neutralne mjere pomoći i suradnje između policijskih i pravosudnih snaga za njihovu suradnju preko nacionalnih granica. Ne radi se ovdje zapravo o suradnji, nego o harmonizaciji pravnih sustava u e, ime velikog ideološkog cilja Ujedinjenih zemalja Europe. Ako je Cameron e, ozbiljan u tome da želi povratiti e, ovlasti od Europske unije ima sada posljednji zlatni trenutak i promijeniti mišljenje i izaći iz e, sudjelovanja u svim ovim mjerama u interesu britanskog naroga. ali bojim se da će Tori napraviti ono što uvijek naprave i prodati svoje sugrađane Europskoj uniji. Sljedeća govornica, izvolite, gospođa Sjostra. E, Zahvaljujem. Ja u potpunosti podupirem europski istražni nalog. Što je to On onda? Europskim zemljama članicama mogućnost da od drugih zemalja članica provedu istražne mjere kako bi se riješio ozbiljni i teški zločini. Dobiti borbu protiv e, trgovine ljudima, dječje pornografije, terorizma, droga ili kibernetičkog kriminala i e, krivotvorenja. Za sve to moramo usko surađivati. Kriminalitet je sve kompleksniji, sofisticiraniji i mobilan, i zato trebamo dati bolje alate e, provedbenim tijelima da e, krenu protiv e, i u progon takvih zločinaca. I radi se ovdje zapravo o priznanju aktivnosti drugih zemalja članica i pomoću provedbi istraga. Naše se nacionalne ovlasti u ovom pogledu potpunosti poštuju i nacionalno kazneno pravo i dalje se primjenjuje. Postojeći propisi o policijskoj pravosudnoj suradnji sada su pojednostavljeni i sada će policiji i tužiteljima biti lakše učinkovito raditi. Također, na primjer, uvođenje jasnih granica e, vremenskih rokova ubrzati će prikupljanje ključnih dokaza iz drugih zemalja članica. Važno je također da uvedemo jasne i e, nedvosmislene zaštitne mjere za temeljna prava osumnjičenih kao i jasna prava o pravnim lijekovima i propisa o pravnim lijekovima. Predsjednice, e, upravo je to ključ učinkovite borbe preko prekograničnog kriminala i e, istražni nalog te uhidbeni nalog dobar su primjer onoga što možemo učiniti zajedno na europskoj razini e, što će biti doista na korist europskim građanima. Europski istražni nalog povećava sigurnost za naše građane, a istovremeno poštujemo njihov integritet. To je važan korak unaprijed pri uspostavljanju područja sigurnosti i slobode kao što to traži Stokonski program. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Tri minute, gospodin Weidenholzer. Zahvaljujem. Ovo je važan E, instrument i zakon u pogledu tužiteljske i policijske suradnje kao i korak prema provedbi štokomskog programa. Isto tako treba reći da ovdje inicijativa nije došla od komisije nego od zemalja članica Austrije e, koju ja ovdje zastupam. Time se još jednom pokazuje da nacionalni i europski interesi ne stoje u suprotnosti. To je još s time povezano da se na ovaj način postiže i jedna dodana vrijednost u sigurnosti, političkoj sigurnosti. Naime, u progonu kaznenih dijela u prekograničnom kriminalu ovdje će se mnogo toga olakšati i mnoge e, prepreke koje sada postoje u ovom pogledu moći će se nadići. E, ovdje će se uvesti jedan automatizam kod istrage prekograničnog kriminaliteta, od čega će europski e, tužitelji profitirati i biti učinkovitniji. E, takav jedan instrument ne treba pocijeniti jer često e, su se postavljali administrativne prepreke policijskom radu, a to ne smije biti u interesu građana koji imaju pravo na osobnu sigurnost. Istovremeno također moramo biti svjesni da upravo u e, kaznenom progonu koji je vrlo osjetljivo područje da se tu treba pažljivo i oprezno postupati i uvijek štititi temeljna prava optuženih. Zaštita temeljnih prava i također E, njihov temelj u utemeljenost u zakonu je od ključne važnosti i zato sam toliko sretan što nam je u pregovorima s vijećem uspjelo u članku 10 uvesti klauzulu o temeljnim pravima. E, naime, e, tek onda se može pokrenuti nalog kada se time ne utječe na temeljna prava osumnjičenih. Osim toga članak 5 i 10 su sada E, osigurali da se nove mjere mogu primijeniti samo e, koje, e, one mjere koje su dopuštene prema nacionalnom pravu. Tu su naravno postavljene važne granice u istragama i mislim da je ovo vrlo uspješan pokušaj da se spriječe zlouporabe. Znači ovdje u istražnom nalogu kao Europski parlament pokazujemo da zaštita temeljnih prava i jača suradnja policije i pravosuđa u Europi su nešto što je međusobno spojivo. Stoga pohvaljujem e, izvjest, izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni na ovom dobrom i intenzivnom radu. E, dakle, još jednom srdečno im zahvaljujem. Zahvaljujem. Gospodin Vojčekovski, jedna minuta. Zahvaljujem. Europski istražni nalog e, važan je pravni alat, instrument i e, praktična će njegova vrijednost biti veća od uhidbenog naloga jer će se ovime pokriti niz e, slučajeva i predmeta u kaznenim postupcima gdje trebamo tražiti dokaze i izvan zemlje gdje se vodi postupak. I također ispitivanje E, stručnih e, svjedoka i vještaka e, i ostalo su drugi elementi ovog instrumenta koji će koristiti policija i pravosuđe i koji će omogućiti suradnju između pravosudnih sustava u Europskoj uniji još bližim i učinkovitim. Znači ova suradnja sada će biti učinkovitija i bliža, ali istovremeno treba obratiti pozornost na razinu i kvalitetu pravosudnih sustava u zemljama članicama. Naime, zemlje članice i građani često se žale na načine na koje funkcionira pravosuđa. Ono uvijek mora biti e, pouzdano za građane. Grazie, onorevole Bonanini, un minuto. Zahvaljujem, jedna minuta. Gospodin Bonanini. Zahvaljujem predsjednice. Europski istražni nalog i uhidbeni nalog su dva ključna elementa u konstrukciji europskog kaznenopravnog prostora. Ovo su načini na kojim, kojima se možemo učinkovitije boriti protiv kriminaliteta nego na klasične načine pravosudne suradnje, ali istovremeno moramo osigurati poštivanje temeljnih ljudskih prava tijekom istrage jer to je od ključne važnosti. Stoga je dobro što imamo članke 5 i 6 i što e, jer je nadzor Europskog uhidbenog naloga do sada pokazao e, razne neispravnosti u njegovom korištenju u zemljama članicama. Stoga zaštita ljudskih prava nije u svakom slučaju bila nešto potpuno osigurano. Stoga mislim da je važno e, shvatiti da tijelo koje izdaje nalog mora uvijek paziti na proporcionalnost naloga kako bi se smanjilo e, neuravnoteženo korištenje koje se nekad pojavlja u praksi. je postoji još jedna preporuka o zaštiti temeljnih ljudskih prava, naime obveza države da jamči pravo na žalbu u skladu sa člankom 30 Europske konvencije o ljudskim pravima. Zahvaljujemo. Gospodin Jakolino, dvije minute. Zahvaljujem. Predsjedniče, predsjednice, kolege, jasno je da pravosudne mjere o kojima danas e, razgovaramo su doista prikladne za ovaj koncept stvaranja jedinstvenog pravosudnog prostora u području kaznenog prava. Naime, učinkovitost prava ovisi o tome da postoje jasni e, i nedosmisleni instrumenti i upravo zato je međusobno priznavanje važno, a kao i brza provedba. Što se tiče uhidbenog naloga, e, u potpunosti je ispravno, e, kao što su rekli kolege, da korištenje tog instrumenta mora na neki način biti ograničeno principom proporcionalnosti i temeljnim poštivanjem temeljnih ljudskih prava. Naime, mora postojati pravna sigurnost i jasnoća e, kod počinjenja bilo koje kaznenog djela. E, stoga čestitam gospodinu Melu na odličnom izvještaju e, koji je napravio kod istražnog naloga jer važno je imati jasnoću pravu i sve preporuke koje on ovdje daje u smislu ove suradnje apsolutno su nužne za stvaranje pravosudnog područja unutar Europe. I stoga sadržaj ovog izvješća igra važnu ulogu u tome, naime korištenje europskog e, uhidbenog naloga može se ograničiti samo na ono područja gdje e, se e, traži e, pritvor. Na ako imamo istražni nalog paralelno uz to, to bi moglo značiti da se istražni nalog može provesti u zemlji provedbe. Nakon što smo sada čuli i nakon što se slušaju svjedoci, makar i videokonferencijom ili telekonferencijom, mislim da će dobro taj pristup doista biti zahtjevan u smislu u organizacijskom smislu, ali dati će i dobar doprinos uspostavi boljih e, aranžmana e, u tužiteljskim pitanjima diljem e, Europe i to, o tome će se govoriti ožuku, pa se nadam evo da ćemo se vratiti na to pitanje. Gospodine Morales, dvije minute. Ja sam e, prije, e, prije nekoliko tjedana u Domu Lordova govorio o tome i kao europski građanin sam govorio da europski uhitbeni nalog jest bio učinkovit i da je postao temelj prekograničnog kaznenog pravosuđa. Međutim, kao i svi drugi u ovom domu, svi znamo da je i njemu potrebna hitna reforma. Znači, pitanje je uvijek gdje je prava ravnoteža to je upravo ono što je e, Barnica Latvor dobro učinila i stoga smo mi e, sretni što možemo podupriti ovo. Znači kako ne bismo e, ostali na ovoj karikaturi e, istražnog i uhidbenog naloga. Naime, sada moramo imati jasne dokaze hladne i objektivne e, i dobro sagledati što sa uhidbenim nalogom nije dobro funkcioniralo. Znači u mom gradu, u Londonu, u mojoj zemlji, Engleskoj u predmetu Maggie Hughes i sina Roberta e, koji znadete čiji je sin napadnut od strane e, bande na Kreti a za traženje uhidbeni nalog a počinitelji bombaškog napada 2005. u Londonu također su privedeni temeljem europskog uhidbenog naloga, ali ima i tu i niz trivialnih slučajeva. Mnogi ljudi koji su, na primjer, dugo sjedli u pritvoru, pa onda nemogućnost e, sudova e, da e, u zemlji izručenja e, utječu na poštivanje ljudskih prava i tako dalje. Znači, uspostavimo pravnu, pravu ravnotežu, uspostavimo ravnotežu i napravimo svoj posao da se ta ravnoteža doista u stvarnosti uspostavi. To znači da je reforma potrebna, jer kada smo radili na europskom uhidbenom nalogu i analizirali sve, utvrdili smo nešto vrijedno. Naime, analizom činjenica vidimo da radimo ovdje nešto u prekograničnom pravosuđu što je dobro za građane Europe, ali kad uđemo u detalje tek onda dobijamo stvarnu jasnoću ovo stvari o kojoj govorimo. Gospodin Moraz, e, imate plavi karton, želite li prihvatiti? Klod, e, mogu li e, zamoliti da poučeš nešto što si rekao u svojem E, govoru. Govorio si e, o, gospodinu Hughesu i onom e, napadom na Kret. Naime, oni koje, su, e, koje se sada sudi e, u Grčkoj zapravo su nevini i imaju dokaze da uopće nisu bili na licu mjesta gdje se dogodio napad, ali ipak nedostatak dokaza protiv njih nije spriječio njihovo izručenje. Ali ja znam da ste vi e, fer čovjek, pa možda da povučete napadač i kažete optuženi umjesto toga. Da, ne znam zašto sam to rekao, ali možda sam trebao ipak pročitati svoj govor gdje sam rekao da dok je bio na Kreti na godišnjem odmoru njegovi e, napadači e, kojima se sada sudi dobro upravo <laughs> si vjerojatno nije najbolji primjer ali mislim da je ova e, šira da je ova šira slika i e, ono što sam htio reći da postoji e, niz primjera gdje je europski uhidbeni nalog pomogao da se e, privedu pravde i počinitelje ali i postoji ovi slučajevi koji zahtijevaju reformu uhidbenog naloga jer su pokazali gdje su njegovi nedostaci dakle mislim evo upravo na to si ukazao zahvaljujem Zahvaljujem. Riječ ima na jednu minutu gospodin Nikolson. Zahvaljujem e, predsjednice. Ja dolazim iz Sjeverne Irske, a mi smo tamo u jedinstvenom položaju jer smo jedini dio jedinjene kraljevine koji ima e, kopnenu granicu s drugom državom članicom. Ali to je vrlo porozna granica i, e, zna, i zato je borba protiv kriminaliteta u tom području teška i opasna i zahtjeva vrlo usku prekograničnu policijsku suradnju, najbližu i najužu možda u Europskoj uniji. Stoga želim hvaliti zahvaliti e, kon e, znači irsku policiju i Sjeverno-Irsku policiju koja je razvila fantastičnu međusobnu suradnju u područjima koja ranije nisu postojala. Europski uhidbeni nalog jedan je od najvažnijih alata koji imamo za borbu protiv prekograničnog terorizma. Bez e, njega ne bi postao pravni temelj za izručenje između Velike Britanije i Republike Irske. I onda bi to ostavilo Sjevernu Irsku u jednom osjetljivom i ranjivom položaju i i e, bez e, međusobne pomoći i u pravnom ponoru, e, a od toga bi koristi imali samo teroristi i kriminalci. prilike 182 osumnjičena su predana vlastima Ujedinjene kraljevine između 2004. i 2013 i e, kada govorimo o većoj proporcionalnosti ja podupirem u svakom slučaju Europski uhidbeni nalog jer je on pokazao svoju vrijednost i čestitam izvjestiteljima.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

jer e, e, možemo imati odbijanje, na primjer, od strane zemlje članice da odbije izručiti e, osobu, na primjer, za, za zločine u ratu. Na primjer, 1991. godine imali smo situaciju gdje se dva kriminalca nisu mogla izručiti Litvi. E, naime, razgovaralo se o tome da bi se europski uhidbeni nalog zapravo trebao primjenjivati na e, one zločine e, i kaznena djela koja su počinjena nakon 2002. godine, ali meni se to zapravo ne čini pravednim. Europska komisija je podnijela prijedlog državama članicama u vezi s time. Ja bih zapravo željela pitati povjerenicu što točno misli

Onorevole Europski uhidbeni nalog ima, ima za cilj ubrzati sve nužne procedure koje vode prema hvatanju uh, kriminalaca zbog ovog instrumenta vrijeme, e, vrijeme izručenja je skraćeno. Države članice moraju imati jamstva da e, kriminalci koji, za kojima je izdan uhidbeni nalog neće izbjeći e, pravdi. Ovaj sustav doduše nije savršen i to uzrokuje svojevrsnu selektivnu pravdu ili prekomjerno korištenje ovih instrumenata a i to ne u skladu sa načelom proporcionalnosti. Stoga bih htio apelirati na bolje korištenje ovoga instrumenta i ne, ne podcjenjivanje kredibiliteta. Gospodin Paska. Hvala lijepa. predsjedavajuće, gospođo povjerenice, Zajedničko europsko područje e, omogućuje suradnju između e, različitih tijela u e, istragama, prekograničnim istragama. Okvirna odluka o europskom uhidbenom nalogu iz 2002 obvezuje nas da e, priznamo određene procedure na temelju međusobnog povjerenja. Izvještaj Europske komisije e, ukazuje na mnoge, e, na mnoge mane u funkcioniranju ovoga sustava i stoga je nužno da komisija sastavi popis pravnih mjera, zakonodavnih mjera da se te mane uklone. Trebala bi osim osim nalaza iz vlastitog izvješća također provesti i analizu e, neizvršenih europskih uhidbenih naloga kako bi se vidjelo gdje to točno sustav dobro ne funkcionira. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa. A sada dajem riječ povjerenici da odgovorim. Gospođo predsjedavajuća, ja bih htjela podsjetiti e, uvažene zastupnike da imamo e, specifična pravila kojih se moramo držati u području pravde i unutarnjih poslova i oni su drugačiji od pravila iz drugih sektora. Primjerice, sukladno ugovoru iz Lisabona države članice mogu davati pravne prijedloge i bez sudjelovanja komisije. To je slučaj i s europskim istražnim nalogom na sreću u ovom slučaju Europski parlament je u sustavu suodlučivanja i za to i, i daje prijedloge koje će uskladiti ovo područje. Drugi element prije Lisabonskog ugovora države članice su mogle predlagati i bez sudjelovanja komisije i bez sudjelovanja Europskog parlamenta, bez ikakvog nadzora e, suda pravde. Na sreću to razdoblje završava prvim prosincem. Tada više neće biti moguće takve iznimke. Što se tiče europskog e, istražnog naloga, htjela bih naglasiti da se nadam da će se ovoga puta ova direktiva primjenjivati e, ne onako kako smo primjenjivali e, okvir za dokaze kojega su primjenjivale samo dvije države članice. Također, mislim da bi primjena ove direktive trebala biti praćena od strane komisije, a komisija e, u tom slučaju bi trebala pratiti e, nepoštivanje e, ovih pravila. Isto bi trebalo vrijediti i za europski uhitbeni nalog, zato što od 1. prosinca završava prijelazna faza ugovora s Lisabona i od tog datuma komisija može e, sama prigovoriti e, ako, dođe do kršenja ili neodgovarajućeg ne, odgovarajućeg e, korištenja naloga. I u ovom slučaju imamo instrumente kao što je europski nalog za nadzor i možemo smanjiti e, pritvor u slučajevima, e, u predmetima koji se odnose na uhidbeni nalog. Dakle, trebali bismo imati sve instrumente koji mogu zajedno funkcionirati. I također bih još jednom htjela naglasiti ono što smo do sada radili, odnosno već nekoliko godina to radimo. Tu govorim e, o pravima na, o, pravima na pravično suđenje. Radi se o direktivama koje je prezentirala komisija na temelju Lisabonskog ugovora kako bi uskladila pitanja sigurnosti sa pravima pojedinca. Sve te direktive e, sadrže konkretne elemente koje ojačavaju primjenu uhidbenog naloga. E, pravo na prijevod, usmeni i pismeni, pravo na e, obavijest o svojim pravima, na e, pristup odvjetniku i čak odvjetniku i u e, izvornoj zemlji i u zemlji u zemlji po uhidbenom nalogu. Dakle, ovdje vidite također pravnu pomoć, pred, pretpostavku o nepostojanju krivnje. To je sve jako važno kako bismo mogli imati tu ravnotežu koju nažalost nismo imali prije Lisabona. Parlament sada ima tu mogućnost da to provede. Meni je samo žao da neke države članice odbijaju sudjelovati u tim elementima pravo za pravo na pravično suđenje. To nije pozitivan razvoj za razvoj Evropske unije. Hvala lijepa povjerenice. Gospodin Melo, sada dvije minute. Gospođo predsjedavajuća, ono što će nam omogućiti ova direktiva jest više pravde, zato što ćemo eh, dobiti učinkovitije istrage, poštivanja ljudskih prava i proporcionalnosti. Europske policijske snage moraju istraživati zločine. Naravno, to je upravo razlog zašto smo morali ovo uvesti. I Britanija, kao i Francuska, kao i Portugal, kao i svaka od 28 država članica Europske unije, morat će provesti sve ovo Međutim, budući da se nalazimo u EU u zajedničkom prostoru, imamo e, naš je prioritet da se pobrinemo da osoba koja počini neki zločin e, bude podvrgnuta istrazi e, i suđenju i to na pravičnom suđenju. I onda ako se krivnja dokaže, ta osoba treba biti kažnjena ili ako ne, oslobođena. Europska unija je područje slobode. Svakoga dana mi ovdje potvrđujemo tu slobodu i to kroz ove instrumente koje omogućuju sva jamstva koja su uobičajena u jednoj, jednoj vladavini prava za ljude koji su pod istragom ili koji su optuženi. Ovisno već o situaciji ili osumnjičeni. Ali ono što jest sigurno jest da kada stupi na snagu Schengen, ljudima postaje lakše putovati, a lakše im postaje i počinjavati e, kaznena djela i putovati. I ako sudovi ne mogu e, s njima držati, držati korak i ako pravosuđe tu ne može djelovati, onda imamo to zajedničko područje slobode koje ne uspjeva u svojim ciljevima zato što nemamo i odgovarajuće područje pravosuđa. Još jednom bih htio zahvaliti svim izvjestiteljima, izvjestiteljima u Sjeni i Vijeću. Hvala lijepa, gospođa Latford. Hvala. Ja se slažem s gotovo svima u ovoj raspravi i svima im želim zahvaliti na sudjelovanju. Ako, ako mi dozvolite, ja bih naglasiti, htjela naglasiti ono što je rekao gospodin Nicholson o situaciji u Irskoj. E, slažem se čak i sa gospodinom Betenom koji je govorio o e, riječi, o leđu, odnosno navodnom Međutim, ne, njega neće iznenaditi da ja imam potpuno drugačije mišljenje i e, ja se veselim činjenici što će vođa moje stranke pomesti pod sa vođom njegove stranke u, jednoj raspravi koja će uslijediti. E, dvije stvari nisam uspjela reći na početku kako bih naglasila važnost koju e, stavljamo na pitanje prev predugog razdoblja prije suđenja i e, zatvora prije suđenja što narušava međusobno povjerenje. I smatramo da komisija treba istražiti sve moguće e, načine da se to poboljša uključujući zakonodavne prijedloge o zatvoru prije suda. I e, drugo što sam htjela reći jeste potreba bolje, obuke pravnih stručnjaka što je također spomenuto i potreba za podršku odvjetnicima obrane koji se time bave. Međutim, slažem se sa potpredsjednicom Reding koja je rekla da nam treba direktiva o pravima. E, ja sam bila izvjestiteljica po tom pitanju i e, ja vršim pritisak na e, britansku vladu o direktivi na pravo na odvjetnika. Drago mi je da imamo istražni nalog i ovo je jedan od razloga zašto moj izvještaj traži na učinkovitu primjenu svih instrumenata, uključujući i istražni nalog i e, mjere za postupovna prava. I smatram da, su, da je to sve nužno. Međutim, e, bila sam e, razočarana sa e, manjkom proaktivnog e, djelovanja od strane gospođe Reding je rekla da svako otvaranje uhidbenog naloga bi bilo preuranjeno. Ja se s time ne slažem i mislim da će naš izvještaj doprinijeti općenitome radu i da to sve zajedno nije dovoljno i zato želim da treba izvršiti pritisak na komisiju i onda raditi u okviru suradnje u, između parlamenta i komisije kako bismo dobili zakonodavni prijedlog od komisije u ovoj godini. Čuli ste već koja je težina, koja je težina ovdje jednog e, zajedničkog mišljenja Evropskog parlamenta kojeg ne smijemo ignorirati. Um, there is a blue card for you. Plavi karton za vas, gospodin Baton. Hvala lijepa. Rekla si nešto o predugom zatvoru, duljini zatvora prije, e, prije suđenja, ali misliš li da je jedan od razloga za to to što kada imamo ljude koje su, koji su izručeni u Britaniju, policija mora biti potpuno spremna, mora imati puni predmet tako da, može, e, da suđenje može krenuti. Međutim, u nekim kontinentalnim sustavima istražni suci mogu zadržati osobe za vrijeme trajanja istraga što može trajati mjesecima ili godinama. Biste li se mogli složiti sa mnom da e, svaka policija u Europskoj uniji bi trebala imati e, sve potrebne dokaze i materijal prije, nego, prije, prije e, izručenja? Ne, ja se u potpunosti slažem s vama. Uhidbeni nalog, u nalog nalogu stoji to da, e, je, da se ovo odnosi na kazneni progon, a ne na istragu i zato će nam biti tako važan istražni nalog. On će popuniti ovu prazninu koju imamo u uhidbenom nalogu i upravo zato nam treba još dodatni izvještaj i upravo ova e, konzultacija koju sam rekla, e, koju sam navela bit će jako važna kako bi dvije zemlje mogle se međusobno konsultirati po tom pitanju. Imamo u državama članicama različite sustave, ne želimo imati uniformni sustav kaznenog prava i to je upravo poanta međusobnog priznavanja. Međutim, to jest važno zato što e, predugo zadržavanje prije suđenja jest jako važno e, pitanje u, u smislu međusobnog e, povjerenja. Imali smo jedno, jedan primjer jednog jako groznog iskustva koje se nije trebalo dogoditi i slažem se da e, uhidbeni nalog treba koristiti u svrhe e, progona, kaznenog progona, a ne istrage. Grazie, la discussione congiunta è chiusa, la votazione. Hvala lijepa. E, ovime završavamo zajedničku raspravu o ovoj temi. Sutra u podne bit će glasovanje o ovom predmetu.